Right, good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, dear colleagues. Welcome to today's committee meeting. Uvaženi kolege, dobrodošli na sastanak e, našeg odbora danas. Točka prva dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Imate li primjedaba? Očigledno ne, usvojeno. Druga točka dnevnog reda, nema s moje strane nikakvih e, najava. Pa možemo prijeći na točku treću usvajanje zapisnika proteklog sastanka. to je bio 11. prosince. Nakon nema do kraja sastanka napomena smatrat ćemo zapisnik usvojenim. točka četvrta dnevnog reda. I još jednom, toliko nam je drago što danas s nama u odboru imamo veleposlanika Joao Vale de Almeida, šefa Evo izaslanstva pri Ujedinjenim Narodnom u Njorku i veleposlanča kao što znadete, rad AFETA od, koji se odnosi na UN temelju se na tri ključne i glavne aktivnosti. Prvo, godišnje preporuke e, vijeću opće sjednice UN-a, a za pripremu prioriteta UN-a za opću sjednicu, za e, generalnu skupštinu i tu je i naš Freund i također e, pod naš rad se odnosi na pododbor za ljudska prava te na kraju e, radna skupina EU-UN odnosi, a e, predsjedateljica toga je gospođa Barbara Lohpiler. Hvala vam još jednom na svoj potpori. Veliposlaniče na našoj posjeti prošle godine koji je bio veliki uspjeh i svi bismo rado čuli od vas nešto novo o tome, najnove novosti o reformama koje taj glavni tajnik eh, Antonio Guterres eh, poduzima posebice po pitanju smanjenja proračuna koji je se Amerika najavila do kraja 2017. Pa eto. Izvolite. Hvala gospodine McAllister. Uvijek je zadovoljstvo biti ovdje s vama. Nije to dio samo moje dužnosti da budem dio sa parlamentom, nego i zadovoljstvo prije svega doći u Brisel, a drugo eh, imati priliku susresti se s vama. Danas je i osim toga osmi ožujak, pa čestitam dan žena svim ženama eh, i u parlamentu i u tajništvu kao i svim prisutnim ženama. U Njorku mi aktivno radimo na pitanjima rodne ravnopravnosti, na svim pitanjima važnima za žene i djevojke također. I naime, priprema i komisija statusu žena koja će krenuti e, sa velikim sastankom ponedjeljak. To je veliki dio naših godišnjih aktivnosti sastanaka, odnosno ta će konferencija biti doista velika i mi aktivno sudjelujemo u pripremi i moj tim. I također e, moram reći da mi je bilo doista drago u listopadu e, primiti izaslanstvo parlamenta. To je bio doista veliki trenutak prošle godine da smo od vas čuli o tome kakva je situacija s vaše strane u parlamentu i u političkoj klimi u Europi. Ali također i vama je bilo korisno malo razumjeti što se događa u Njorku i pozdravljam gospodina i dolazeći radi. Svakako ćemo vam dati svu potporu koju možemo kao i također e, gospođu Lopiler koju ću vidjeti za par Pa kao e, uvod e, dopustite da kažem sljedeće. U Njurku su trenutno vremena doista zanimljiva. Imamo situaciju diljem svijeta koja je nimalo lagana, nesigurna i nestabilna i kojom je teško upravljati. No, u jedinim narodima je novog glavnog tajnika koji je europljanin, portugalac, no isto tako je vrlo dinamična osoba okrenuta prema budućnosti. Dakle, ono što vidimo u e, tajništu u E, New Yorku, usprka samo onome što se događa diljem svijeta, usprka toj nesigurnosti e, u e, glavnom tajništvu New Yorku UN-u se događaju nove stvari, a sveta ta, taj novi zamah djelomično je zahvaljujući novom tajniku. Dakle, kao što sam rekao, novi, pom, novi zamasi, ali i nove prijetnje multilateralizmu iz raznih dijelova svijeta čak i nekada iz onih dijelovih svijeta koji smo mislili da su e, isto u borbi za učinkoviti multilateralizam. Prijetnje dolaze i s onih, e, s onih strana sa kojih znamo da ne žele multilateralizam ni njegovo jačanje. kombinacija ta dva čimbenika situaciju čini prilično teškom i kompliciranom. Ponovno se javljaju i stare razlike u mišljenju i raskoli. E, Vijeće sigurnosti je gotovo paralizirano, ne može postići konsenzus ni o ključnim, temeljnim, središnjim, opasnim situacijama diljem svijeta. I vidim e, kako je ponašanje naših prijatelja u Americi koje se E, koje se razvija u raznim scenama u proteklim mjesecima i čime konsenzus među nas i njih postaje teži. Još jedna stalna članica e, Vijeća sigurnosti, Rusija, posebice se sada e, bavi taktičkim pristupima umjesto dugoročnim strateškim pristupima, a Kina također trenutno zauzima puno mjesta. I u ovom kontekstu vidim da se otvaraju neke prostori, neke prilike i za Europsku uniju. Nove odgovornosti na svjetskoj sceni, e, tamo gdje se drugi povlače. E, mnogi bi željeli vidjeti da na taj pražnjene prostor uđe Europska unija sada. Jesmo li mi to voljni učiniti, jesmo li to sposobni učiniti? Mislim da je to glavni izazov pred nama sada. Moja recimo bilanca nakon e, malo više od dvije godine e, u ovom mandatu, nakon četiri i pol godine u Washingtonu nakon, e, kao veleposlanik Europske unije. Dakle, moja ocjena moja je da na multilateralnom području u Njorku smo znatno poboljšali i naš status i našu sposobnost djelovanja i našu vjerodostojnost do, do, vjerodostojnost i našu također sposobnost djelovanja. I to naravno ne zbog mene, nego prije svega zbog Lisabonskog ugovora, drugo naravno zbog djelovanja i e, vjerodostojnog e, djelovanja visoke predstavnice, ali postoje i druge institucije u ovom parlamentu, u ovom odboru Dakle, ljudi koji imaju dovoljno dugoročno gledište da bi mogli shvatiti možda jednu jednostavnu činjenicu, a to je ne možemo utjecati na situaciju u kojoj se nalazi svijet, ne možemo utjecati na multilateralizam ako nismo ujedinjeni. Jedinstvo je nužan preduvjet e, da bi Europska unija mogla imati utjecaja i da bi mogla zauzeti onaj prostor koji se otvara povlačenjem drugih i da e, uopće imamo prostor za promicanje naših vrijednosti načela i e, ako pogledam 2017. u cijelosti bila je to bolja godina, 2016. bili smo ujedinjeni po svim pitanjima vjerojatno zašto je trebalo puno posla, posla je i u Njurku, posla je ovdje, ali uz možda jednu ili dvije iznimke e, stvari zapravo dobra. No problem je ovim iznimkama. Kada smo vidljivo podijeljeni u mišljenju, to ima strašnog učinka na našu reputaciju i na našu vjerodostojnost. Kada pogledam situaciju po recimo pitanju rezolucije o Jeruzalemu, to je bilo vrlo loše da nismo mogli zadržati jedinstvo našeg stajališta po jednom pitanju koje je apsolutno u skladu s našim zajedničkim stajalištima te s rezolucijom Vijeća sigurnosti. Vidim neke elemente podjele u mišljenju i po pitanju migracija i to u sadašnjem trenutku. Naime, trenutno smo usred pregovora o globalnom sporazumu o migracijama i posljednja stvar koja nam treba je da budemo tu razdijeljeni. Ako želimo imati učinka na konačnu formulaciju globalnog pakta koju smo zatražili, zato što vjerujemo da migracije nisu europski problem, niti europska stvarnost, nego svjetski fenomen, globalni fenomen koji će E, ostati još neko vrijeme ovdje za koji e, trebamo imati globalna rješenja. Možemo li mi utjecati na globalna rješenja? Da, ali samo ako smo ujedinjeni. Ako smo podijeljeni, e, drugi će umjesto nas odlučivati. Još jedna reč o Siriji i o reformi prije nego što vam dadem prostor za pitanje. Što se Sirije tiče, postoje dva puta, recimo, odnosno dvije razine analize koje, na koje mislim. Prva je politička razina, druga je humanitarna razina, a treća je ona koja se odnosi na kemikaliju. Ni na kojem eh, od ovih fronti ne izgleda najbolje, moram reći. Volio bih da vam mogu dati neku bolju vijest, eh, ali ne mogu. Politički, e, politička razina je trenutno blokirana iz pozicija pat i ništa ne funkcionira. Ono što smo do sada postigli je da ovo pitanje bude zadržano e, u UN-u. E, zadržali smo taj proces nekako u Ženevi pod vodstvom UN-a, to smo uspjeli zbog e, odličnog djelovanja Europske unije i istomišljenika e, u drugim zemljama kao i uz potporu glavnog tajništva. No, ono što još nismo uspjeli stvoriti je e, uvjete za političko rješenje u Siriji. I to uglavnom zbog toga što sirijske vlasti odbijaju uopće se uključiti u ozbiljni proces političkog rješenja. A oni koji mogu imati utjecaj na Damask objektivno nisu učinili dovoljno da uvjere Damasku to. Što se humanitarne fronte tiče, e, rekao bih da je situacija vrlo blizu čiste katastrofe. Juče je Vijeće sigurnosti imala konzultacije upravo po tom pitanju i odobrili su rezoluciju prije par tjedana kojom se uspostavlja prekid vatre no te prekrivate primjere se ne poštuje, e, osiguranje e, humanitarnog pristupa koji je isto tako vrlo parcijalne prirode i ono što su jučer shvatili jest e, da se rezolucija gotovo uopće odnosno svakako ne u potpunosti primjenjuje. Naravno sada se prebacuje krivnja ovom onamo, ali poštedit ću vas ovih eh, manje lijepih detalja te prve igre, ali eh, po najnovim informacijama koje imam, ovaj konvoj koji je e, eh, treba imati pristup u područje ciljne cijene intervencije od 26 kamiona, 10 uopće nije uspjelo istovariti, a četiri samo dijelom, djelomično uspjelo se istovariti i niti i nije, nisu uspjeli provesti niti jednu medicinsku evakuaciju i ocjena UN je da barem tisuću ljudi treba medicinsku evakuaciju. Znači što se humanitarna fronte tiče ne događa se e, baš puno toga što bismo mogli nazvati pozitivnim, a rezolucija se zapravo ne provodi u potpunosti. A pokrenje frontokemikalija koji je jako važan dio sirijske krize, e, trenutno je vijeće sigurnosti blokirano, jednoj pad poziciji ne vidimo niti da će se to pomaknuti skorije kako bi se stvorile preduvjeti za punu odgovornost za korištenje kemijskog oružja u sukobu Siriji. Što se reforma tiče? E, glavni tajnik Pokrenuo je vrlo ambicioznu reformu u tri smjera, e, mir i sigurnost, upravljanje i e, financiranje, iako sve ono što se, e, što je Antonio Guterres predložio bude uspjelo provesti, imat ćemo UN koji će biti znatno drugačiji. Mi aktivno podopiramo reforme. Iz prošlog tjedna smo imali sjednicu o Brexitu, sa glavnim tajnikom e, i mogu reći da smo imali e, za punu reformu UN-a prilično otpora i iznutra i izvana, ali postoji ipak e, napredak i mislim da ćemo negdje u proljeće doći do samog srca pregovora. Znam da vas zanimaju proračunske implikacije svega toga i mogu vam sada reći da je on pod pritiskom Sjednjih država da se srežu troškovi i smanji proračun. I mi mislimo da ako se taj pritisak e, zadrži na jednoj razumnoj razini, to može biti pozitivno jer UN treba e, moći činiti više s istim sredstvima ako ne i s manjim sredstvima i to je upravo ono što želi glavni tajnik. Ali E, kao što sam rekao, ako pritisak e, Amerika ostane razumana do sada, nismo vidjeli previše negativne posljedice toga. Sve u svemu proračun, odnosno izdaci su smanjeni iz proračuna za otprilike oko 5% i to ne utječe negativno na sposobnost UN za djelovanje. No, postoje znakovi da bi Sjedinjene države mogle taj pritisak povećati. Mi kao Europska unija igramo važnu ulogu u toj raspravi, mi smo neka vrsta mosta između Amerike koje žele znatno smanjenje i onih koji žele znatno povećanje budžeta. I do sada u svim proračunskim raspravama konačna, kon, konačna e, brojka onu koju smo zapravo mi predložili, pa smo mi ti koji smo most e, iz pokušavamo nekako pomiriti ove strane u proračunskim pitanjima. I sve zemlje su zapravo meni i mojem timu predali u ruke odgovornost za pregovore o tome. Zapravo mi nemamo inače proračunskih odgovornosti, a to bi se onda moglo vidjeti kao znak povjerenja. I činjenica je naravno da samo zajedno možemo u multilateralnom sustavu e, izaći iz ovoga kao pobjednici. Dakle, reforme koje je pokrenuo glavni tajnik e, provodit će se više manje ili odlučivat će se više manje recimo od sada do rujna i treba zadržati zamah i svaka poruka koju nam možete dati vi, dakle AFET, e, parlament i tako dalje u smislu nužnosti reforme UN-a je dobro došla, ali e, bilo koja poruka predanosti e, Europske unije da reforma bude učinkovita. Nemojmo zaboraviti, kolektivna Europska unija i njezine zemlje članice su najveći pojedinačni financijski kontributor financijskom sustavu UN-a. Možda to nisu uvijek svi svjesni. Znači mi zajedno smo e, najveći izvor. A doprinosi zemalja članica redovnom proračunu Ujedinih naroda iznose više od 30% redovnog proračuna UN-a. 2016. Tri zemlje članice, Njemačka, Francuska, Ujedinjena kraljevina i Europske institucije bile su E, u prvih deset najvećih e, financijskih kontributora financijskom sustavu UN-a, znači pojedinačne razine. Znači ako pogledate dobrovoljne doprinose, koji je još jedan izvor financiranja UN-a, dobrovoljni doprinosi iz zemalja članica Europske unije iznose otprilike 50% cjelokupnih dobrovoljnih doprinosa od svih 190 i tri zemalja članica UN-a. Evo pa i time ću zaključiti. Dakle, naš odnos sa UN-om ne samo da je apsolutno fuzijske prirode, ako to mogu evo tako reći, u smislu vrijednosti i načela. Ako pogledamo naše temeljne ugovore i povelje, oni se znatno e, preklapaju, nego postoji također i taj jedan e, uski odnos u smislu financiranja. Dakle, EU daje vrijednosti, e, e, doprinosi u smislu vrijednosti i novca e, u Ujedinjenim, narodima. Mi smo, ja sam na to veoma ponosan, ali sa to, s time dolaze odgovarajuće odgovornosti. I preuzimanje odgovornosti unutar multilarnog sustava je nešto za što moramo biti ujedinjeni. Iako parlament može prenijeti tu poruku zemljama članicama, a posebice nekima, da je jedinstvo preduvjet za uspjeh, a podijeljenost osuda na slabost u ovakvom sustavu, to bi bilo odlično. Zahvaljujem. Hvala lijepa e, na ovim uvodnim riječima. Čitav niz kolega želi se javiti za riječ. Želite li da kolege postave pitanje, a vi odmah odgovorite ili sve u, eh, ili nakon različitih eh, serije pitanja? Dakle, u jednom eh, rundi. Najprije ću dati riječ gospodinu Freundu koji se bavi ovim pitanjima. Vrijeme imamo do 10 sati i molim da se ograničite na 2 do 3 minute. Izvolite, hvala lijepa. E, veleposlaniče. E, jako e, mi je drago uvijek kada vas vidim među nama u Priselu, a bilo mi je jako drago kada smo bili kod vas u Njujorku. Naročito meni osobno. Bio sam u narodima prije 40 godina u poluslužbenom svojstvu. I uvijek se govorilo o tome da bi se Ujedinjeni narodi trebali reformirati. To je neka vrsta gotovo šale, jer stalno se o tome govori i još uvijek na to No, kao što kažete, sadašnji glavni tajnik morat će provesti svoje reforme. Ja ću postaviti dva općenita pitanja te prepustiti kolegama da se pozabave nekim od pojedinosti koje ste vi spospenuli. Zamolio bih vas da nam kažete što je po vašem mišljenju najveća razlika u pristupu problemima s kojima se suočavate u narodima s jedne strane vaš sunarodnjak, sadašnji glavni tajnik je jedan i e, dakle u odnosu na njegovu rad i na razdoblje kada je njegov prethodnik bio glavni tajnik. Oni su iz dva sasvim različita dijela svijeta, dvije različite kulture, e, imaju sasvim sigurno i različite karaktere. Recite nam koja je glavna razlika? A drugo pitanje jesu Sjedinjene američke države. Predsjednik Trump e, znamo kako da to formuliram. E, on ima sasvim različiti pristup e, Ujedinim narodima nego li što je imao njegov prethodnik. Dakle, kakva je razlika od kako je prije otprilike 12 mjeseci postao e, predsjednik Trump u odnosu na razdoblje kada je Barack Obama bio u Bijeloj kući. Dakle, kako vi na to gledate? Hvala. Hvala lijepa Eugenu Freundu. A e, sada idemo na e, govornike u ime drugih klubova zastupnika za socijaliste e,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 Kinu. Naime, 26. siječnja ove godine je e, Kinesko ministarstvo vanjskih poslova objavilo bijelu knjigu o politici Kine na e, Arktiku. Općenito u e, polarnim zonama. Sve to vezano je za globalno zatopljenje i topljenje ledenog pokrova. dosta e, brine situacija na sjeveru Kine, otprilike oko 53. paralele. Naime, ta ista paralela prolazi i kroz Poljsku ili pak Ujedinjeno kraljevstvo. I e, govorilo se o mogućnostima da se načini svojevrsna svojevrstan polarni put svile. taj polarni put svile, je li to nešto o čemu vi raspravljate i analizirate to na bilo koji način? Hvala. Analici, izvolite. Eh, hvala. Dakle, vi eh, ste nam eh, najprije dva puta ugostili i drago nam je bilo biti s vama i raditi skupa u Njujorku. E, što se tiče 2019. godine i e, ciljevima održivog razvoja, kakve su očekivanja i kako na tome možemo raditi zajedno? Linen je bio danas u ime odbora e, Envi i AFET, radi puno na realizaciji cilja održivog razvoja broj 13 koji je klimatskih promjena. Ali recimo e, Iransko izoslanstvo je tamo bilo koja nam e, pomaže i to je zapravo jedinstvena prilika surađivati s tom zemljom s kojom se teško može surađivati na drugim planovima. E, prije kraja ljeta htjeli bismo govoriti o tome kako na tim pitanjima radi Europska služba za vanjsko djelovanje, ali i Europski parlament i e, dakle sve pitanja vezana za klimatske e, pitanja i način na kojima zemlje s kojima surađujemo e, funkcioniraju. Dakle, to je dobro područje suradnje i e, zanima nam e, kako bismo mi na različitim forumima u svijetu mogli biti dionici ove godine. Hvala sada Charles u ime ECR-a. Hvala lijepa i, e, jako ste nam lijepo pokazali koje sve koje sve E, izazove imate s kojima se morate nositi. Ja čestitam i e, i e, na izboru vašeg portugalskog surarodnjaka, ali isto i Marija Sentena. Vratimo se sada na Brexit s kojim se ovdje jako puno bavimo i do kojeg bi trebalo doći za godinu dana. E, čuli smo nedavno da svi žele da se nastavi suradnja između Ujedinjenog kraljevstva i Europske unije na pitanjima vanjske i sigurnosne politike nakon Brexita. E, ne znam da li bi se trebalo raditi na nekoj vanjskom sporazumu ili ugovoru ili će se pak govoriti samo o razmjeni informacija i pristupa bazama podataka. Međutim, pitam se što će se dogoditi sa e, u vijeću sigurnosti jer će Europska unija imati samo jednu e, državu koja će biti stalna članica vijeća sigurnosti, dakle Francusku i e, kako vi dakle vidite da će se ta europska politika razvijati na razini Ujedinjenih naroda. Sve to u pozadini pregovora koji se sada vode. Još mi je jedno pitanje e, koje vam želim uputiti vezano za Cipar koji dobro poznajem i kojim se bavim već dugi niz godina. Predsjednik Anastazijazis je E, sada e, radio dosta, ali isto tako počeli su e, i prekinuli se pregovori s obzirom e, na incident vezan za talijansku naftnu kompaniju. A što je s podrškom za stalna mjesta u vijeću sigurnosti za Brazil, e, Njemačku ili Japan primjerice? Kada bi Njemačka možda imala, imali podrška zato da dobije stalno mjesto e, bez e, prava veta. I što se tiče sa veta Rusije i Kine s obzirom na ovu strašnu situaciju u Siriji. Trump naravno nije zainteresiran za multilateralizam, sve znamo o ovom trgovinskom ratu, a e, sve ovo brine jako one među nama koji vjerujemo u multilateralizam. Hvala lijepa gospodin Oštrevicius u ime e, e, kluba ALDE i ja sa e, kolegama zahvaljujem na suradnji koje redovito pokazujete kada naše izaslanstva odlaze u Ujedinjene narode u New York. Hvala vam lijepa na tome i nadam se da će se to tako nastaviti i u budućnosti. E, nedavno je e, odbor za ljudska prava bio u Ženevi na 27. E, zasjedanju e, Vijeća za ljudska prava. Procjena sadašnje situacije nije nužno pozitivna. To vijeće puno raspravlja o tome na ko, što da stavi prioritet privatna ljudska prava e, ili pak da se privilegiraju politike razvoja. Kakva je situacija u Yorku e, na tom planu? Drugo pitanje. Vode se dosta debata ili diskusija o mogućnosti mirovne misije Ujedinjenih naroda u Ukrajini koju je nedavno okupirala Ruska federacija. Ima li kakvih novosti na tom planu? Možete li nam što reći o tome? Hvala. A sada gospođa Sakorafa za GUNGL na dvije minute. Hvala lijepa na toj informaciji. Ja želim izraziti zabrinutost zbog budućnosti Ujedinjenih naroda i vas to brine kao što ste rekli. Zanima me što vi mislite e, da se događa u svijetu vezano za e, okvire u kojima rade Ujedinjeni narodi. Naime, države članice morali bi se više usmjeriti na to da u središtu svega budu ljudi. Ima puno migranata, moralo bi se e, pozabaviti time. I kada kažem e, da se u središte svega treba staviti čovjek, naročito mislim da treba e, posvetiti pozornost ranjivim skupinama kao što su e, nepraćeni maloljetnici. A politike Ujedinjenih naroda koje provode države članice, e, vidimo kako oni pristupaju pitanjima ljudskih prava i solidarnosti. I sami ste rekli da u okviru Ujedinjenih naroda pristup postoji vrlo različit. Slično je zapravo i u EU. E, Europskoj uniji. I sada ima država članica koje odbijaju preuzeti na sebe odgovornost koja se od njih traži. A također još uvijek nismo odlučili o reviziji Dublinske uredbe. Neke države ne svačaju što to znači ravnovjerno podijeliti teret. A postoje i situacija s Turskom koja se ne temelji ni na kakvim međunarodnim sporazumima o e, zaštiti ljudskih prava. <clears throat> A e, isto e, e, tako, znamo da Turska prijeti državama članicama i osim toga stvara nered na Egejskom moru. Hvala. Sada četiri završna govornika, gospođo Bokso, u ime Evropske pučke stranke. Hvala lijepa što ste došli, što ste nam održali izlaganje. E, kontrola migracijskih torokova stalno predstavlja pritisak na europske granice. Migracija je jedno od najznačajnijih izazova trenutno u svijetu. Međunarodna zajednica mora poštivati prava država da e, naj prvo mjesto stave sigurnost svojih građana. Dakle, svaka država članica ima suvereno pravo da odluči o tome koga će e, prihvatiti na svoj teritorij, a koga ne. E, Mađarska štiti svoje granice i želi zaštititi Europu ali treba također na odgovarajući način odgovarati na migracije i na svjetskoj razini. Međutim, nismo došli još e, do konsenzusa o tome kako da radimo na tim pitanjima u Europskoj uniji i nismo e, dakle se odlučili kako regulirati legalne migracije. Neki misle da će to biti dio rješenja, drugi se pak ne slažu. E, mađarska vlada želi koordiniranu um, rješenje, ali misli da ovo što se sada piše, taj tekst koji se piše u njenim narodima bi jednostavno po stavu mađarske vlade bio poziv milijunima ljudi da napuste svoje domove. Treba dakle u potpunosti poštivati međunarodno pravo, ali istovremeno uvjerena sam da međuvladine pregovore u New Yorku i jest tako da se ipak moramo kako bismo ostali dosljedni pridržavati naših internih pravila. 20. veljače priopćenje koje smo čuli kršilo je sadašnja pravila. Molim veleposlanika da traži da se u potpunosti poštuje pravna država i naši europske pravila i norme u međunarodnim formama. I e, trebali bismo se najprije dogovoriti u okviru Evropske unije, a ne pretpostaviti kako bi naši stavovi trebali izgledati. Hvala sada online. Evo vidim da imate veleposlaniče slušalice, pa ću onda njemački. Dakle, rekli ste u 10. da je 2018. zemlja Europske unije, da imamo predsjednika opće skupštine, glavnog tajnika i da, ne znam, što možete reći, jesmo li jači ove godine nego inače i vidjeli se to. Trump je također napao i pitanje mirovnih misija i traži reformu. Možda nam možete nešto reći o tome što to znači. EU je snažna kad je ujedinjena, rekli ste, znači jedno pitanje predsjednik Juncker ili već je predložio da se kod vanjsko-političkih tema glasa većinom. Vidite vi to kao nešto što treba pozdraviti iz Njorka. Ako će se glasati većinom, e, hoće li se to odresti na UN? A što se tiče humanitarnih tragedija, nije samo Sirija, nego i Rohingya. E, nedavno smo bili e, ondje u misiji mislim 600 tisuća e, ljudi pretjerano iz zemlje. Šta radi UN po tom pitanju? Hvala Jeleninu. E, gospodin Pešir, izvolite. Hvala najljepša. E, veleposlaniče, prepoznajem vas u ovome što ste rekli, vrlo ste otvoreni. Baš kao i kolega Ostrovisius, E, bili, bio sam u e, Ženevi i e, tamo se susreli sa princom Zajdom al husseinom koji je na čelu svega toga i vidimo da se gospodarstvo pomaklo više na istok i zemlje poput Kine su sada gospodarski puno snažnije. S jedne strane to je jako dobro jer velik broj ljudi je iz groznog siromaštva sada e, došao na jedan dobar životni standard. Međutim, po pitanju ljudskih prava rezultati su manje pozitivni. Oni vjeruju da će e, razvoj ekonomije omogućiti bolje poštivanje ljudskih prava. Dakle, kako da te zemlje tražimo da više postuju ljudska prava? Isto tako, e, propale države kao što su Sirija ili Afganistan su zemlje koje treba dati podršku kako bi se tamo razvijala pravna država. A postoje i zemlje koje su vrlo krhke, e, to su primjerice Pakistan ili Pak Jordan. One su siromašne, to su vrlo e, nestabilne zemlje kojima e, treba dati potporu kako bi oni mogli i dalje se brinuti za 68 milijuna migranata koji žive u svijetu, kako bi mogli slati djecu tih e, migranata da se školuju ili im pak omogućiti zdravstvenu zaštitu i cijepiti ih. Treće, reforma ujednjenih naroda. Mislim da su nam potrebne temeljite reforme. Činjenica da neke države imaju pravo veta nije baš onoliko demokratsko koliko bi trebalo biti. Potrebna je prava demokracija. Hvala e, gospodine Bašir. Sada predzadnji govornik gospodin Schaffhauser. Hvala lijepa. Oprostite, možda me niste e, bili e, primijetili kada sam prvi puta dizao ruku da se za riječ. Najprije nekoliko primjedbi. Ujedinjeni narodi su izuzetan projekt, a e, naš klub zastupnika zaista jako cijeni Ujedinjene narode jer se do suradnja dolazi kada zemlje međusobno komuniciraju, što traže naravno poštivanje drugih država i njihove suverenosti. O dominiranju i prisustvu Evropske, država Evropske unije mislim da stvari trebamo sačuvati kakve jesu sada. Evropska unija treba se koordinirati. Nije nužno potrebno da Evropska unija ima svoje mjesto u Vijeću sigurnosti. Države članice moraju ostati neovisne. Moram priznati da je predsjednik Trump sada na toj istoj e, valnoj dužini ili barem isto gleda na stvari. Pitanje sigurnosti i obrane. S obzirom na različite neuspjele e, neuspjele misije e, mirovne misije njenih naroda mislim da zemlje kao Francuska ili SAD mogu intervenirati s obzirom na svoje kapacitete e, i zaista smiriti određena područja. U tom smislu zanima me e, kako viđenje ima predstavnik Unije za potporu te vizije e, u borbi protiv terorizma, naročito u Africi. Hvala. Hvala lijepa. Imamo danas e, portugalskog gosta. Posljednje pitanje. Ana Gomeš. Najvažnija reforma koja je potrebna za globalni sigurnost je ona u vijeću sigurnosti. Glavni tajnik je može predložiti, može raditi na njezinoj promičbi, ali mi u Europskoj uniji možemo isto tako pokrenuti i s obzirom na Brexit mislim da bi je trebalo snažnije pokrenuti kako bismo dobili stalno sjedalo za Europsku uniju u vijeću sigurnosti, kako bismo isto tako dobili ograničenje prava na veto, budući da to paralizira rad vijeća sigurnosti i da imamo pravi omjer snaga za 21. stoljeće. Jeste li možda čuli e, da su visoka predstavnica i glavni tajnik nešto razgovarali o tome jer bez toga nećemo dobiti rješenje za Siriju. Bliski istok će e, i dalje biti problem. Što se tiče migracije, žao mi je što moram reći da se treba pripremiti za najgore, kako je rekao visoki povjerenik za ljudska prava, moramo se suprotstaviti nasilnicima, neki od njih su među nama Ne možemo imati stajalište UN-a o migracijama budući e, u Europske unije o migracijama budući da vijeće ne, poduzima ništa po tom pitanju. Imam još jedno završno pitanje. Hoće li Ujedinjeni narodi poduzeti nešto vezano uz pitanje oporezivanja koje je ključno pitanje budući da je SAD jedan od e, glavnih e, pokroviteljica poreznih oaza prema jednom izvješću. Ja to prepuštam e, glavnom tajniku UN-a. Znamo da je Europska unija ta koja je sramotno to blokirala na e, sastanku u Bebio. To je jedno ključno pitanje za razvoj u svijetu, tako da me zanima što je s time. Hvala. Ima li još e, nekih komentara? Čuli smo niz pitanja. Predlažem sada da veleposlanik u 15 minuta odgovori na što veći broj pitanja. Htio bih vas samo izvijestiti o jednoj stvari, budući da krajem listopada, odnosno početkom studenog, idemo na svoj godišnji posjet u New York. Možda bismo trebali razgovarati o posljedicama Brexita na naš rad u UN-u. Mislim da bi to bila jedna od preporuka svakako. Izvolite, hvala. Zahvaljujem i vama na ovim zanimljivim pitanjima i komentarima. Nastojat ću se osvrnuti na svaki od njih eh, sa barem nekoliko riječi. Dakle, htio bih uspostaviti usporedbu između Gutereša i Banki Muna, ali eh, dakle, to nije pitanje na koje se može diplomatski odgovoriti, ali možda vam mogu samo dati neke naznake u jednom e, neformalnijem kontekstu. Htio bih e, reći samo jednu stvar. Antonio Guterres je prvi bivši premijer koji je imenovan na mjesto glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. On je bio premijer svoje zemlje, bio je isto tako i čelnik svoje političke stranke i e, vodio je jednu međunarodnu političku obitelj i mislim da je to prva stvar e, u čemu su oni različiti po profilu. Zatim, e, desetogodišnje iskustvo na mjestu visokog povjerenika za izbjeglice, dakle to je osoba koja poznaje UN iznutra i svijet izvana. I mislim da mu to daje komparativnu prednost koja nije nebitna a ostale komentare vam mogu dati u neformalnijem e, okruženju. Što se tiče e, e, promjena stava SAD-a unutar UN-a, mogu vam reći da sam ja surađivao sa bivšim veleposlanikom koji je imenovao predsjednik Obama A sjećam se i vremena kada e, su SAD imali drugačiji stav od onoga koji ima predsjednik Obama posebno u drugom mandatu. Tako da e, bi trebalo sve staviti u odgovarajući kontekst. Ako se prisjetimo nekih e, situacija u prošlosti, Sjedinjene države su znali imati vrlo kritičan stav prema UN-u. Mi e, se želimo e, angažirati što više možemo, imati što više kontakata i pokušati pronaći zajednički nazivnika. Imamo još mnogo toga zajedničkoga, a tamo gdje to nije moguće, moramo se držati svog stajališta i svojih načela. I to je ono što pokušavamo postići u nekim područjima bolje nego u drugima. E, mene ponekad brine što se tiče pozicioniranja SAD-a, kakav signal šalju ostatku svijeta? I možda je to čak e, na neki način i paravan kako bi se e, bili kako bi bili manje angažirani u multilateralnom sustavu, mislim da znate na što mislim. Vezano s Kinu, kako sam već rekao, svjedoci smo porastu uloge Kine u multilateralnom sustavu, što je naravno sasvim sukladno i njihovom udjelu u svjetskom gospodarstvu i stanovništvu. Međutim, u svakom slučaju se osjeća taj porast unutar un E, dakle, oni imaju e, niz inicijativa unutar un e, Nisam informiran o nekim konkretnim raspravama vezano uz tu polarnu polarni put svile, ali Svakako mislim da bi se Europska unija trebala jasno pozicionirati vezano uz taj kineski projekt koji je izuzetno važan. Što se tiče e, održivih ciljeva razvoja, e, mi smo u potpunosti predani njihovoj provedbi e, i interno i eksterno, dakle kroz reviziju naše politike kroz novi konsenzus i mislim da e, tu imamo vrlo dobre adute i možemo računati na našu reputaciju. Možda bismo to mogli bolje prodati u usporedbi sa nekim drugim e, inicijativama. Ali mislim da tu e, idemo u dobrom smjeru. Isto tako imamo odgovornost provedbe ciljeva državog razvoja unutar Europske unije, jer ako se to, ako mi sami to ne provedemo u djelo, ne možemo tražiti od drugih isto to. Ne možemo imati kredibilitet izvana ako ga nemamo iznutra. I kao što ste rekli, vrlo je važno da se u u predstavi e, jedan e, uvjerljiv dosije onoga što mi poduzimamo unutar Europske unije da bismo proveli održive ciljeve razvoja. Primjerice što se tiče klimatskog djelovanja, mi smo tu predvodnici, na to smo vrlo ponosni. Sjećate se da sam ja predstavio instrument za ratifikaciju što je pokrenulo stupanje e, na snagu sporazuma iz Pariza, to je bio jedan povijesni trenutak. No istovremeno sada trebamo raditi na provedbi Pariškog sporazuma, a već sada je jasno da to neće biti dovoljno, ali to je prvi korak koji treba odraditi. I s obzirom na novi stav SAD-a, e, to znači da Europska unija ima veliku odgovornost a to da kako ne možemo odraditi sami nego u suradnji s drugima i to je jedno od područja u kojima vrlo dobro surađujemo s Kinom za razliku od nekih drugih. No mislim da nam treba više saveznika, da nam treba veći broj prijatelja. Klimatska diplomacija je svakako jedan od e, važnih instrumenata. Kada sam prije nekoliko godina bio e, na čelu glavne uprave vanjske odnose, mi smo o tome razmišljali, drago mi je da sada zaključci vijeća idu u tom smjeru. I iskreno rečeno mislim da e, i zastupnici u tome imaju važnu ulogu. Paket klimatskih mjera je prošao kroz parlament i značajno je osnažen. E, dakle, i u Washingtonu i u Njurku vidim da parlamentarci imaju važnu ulogu u vanjskoj politici. Vi možete reći neke stvari koje ja ne mogu ili to možete reći drugačijim riječnikom od mene, od nas diplomata. E tako da to mogu samo podržati. I znam da je to također stav i gospođe Mogherini i službe za vanjsko djelovanje. Prema tome vi možete zajedno s nama surađivati u tom kolektivnom zadatku da e, okupimo što veći broj zemalja koje će sudjelovati u tom pariškom konsenzusu i da onda radimo nastavno na to. E, gospodine Tanok, hvala vam na vašem e, ljubavi prema Portugalu i uistinu ste to savršeno rekli. Vaše pitanje se odnosilo na Brexit i vijeće sigurnosti, dakle pokušat ću odgovoriti i na neka druga pitanja vezana uz vijeće sigurnosti. Htio bih reći da je ovih dana jedan od mojih prioriteta intenzivirati i osnažiti suradnju među našim državama članicama koje su u sastavu vijeća sigurnosti između njih i mog tima u delegaciji i e, svih nas i onih koji nisu u vijeću sigurnosti. To je predviđeno i odredbama ugovora, dakle da članovi vijeća sigurnosti surađuju s onima koji nisu u vijeću sigurnosti. Međutim, mi tu nastavimo postići više od toga, a to je da oni koji su u vijeću sigurnosti djeluju kao skupina i da se na taj način poveća sposobnost EU unije da utječe na stajališta Vijeća sigurnosti. E, vaše pitanje je bilo u smislu da ako sve bude prema planu, e, jedan od dva stalna člana e, Vijeća sigurnosti iz Europske unije više neće to biti i dakle što će se dogoditi i što će htjeti 27 država članica nakon odlaska Ujedinjene kraljevine. Ja ću vam dakle dati iznijeti svoj stav, a inače nisam e, ni na koji način uključen u pregovore o Brexitu, svu sreću. E, iz njurške perspektive činim mi se vrlo razumnim da one zemlje koje imaju iste vrijednosti i ista načela i u osnovi iste strateške interese, da te zemlje E, iznađu načina za e, vrlo tjesnu suradnju i u budućnosti. Mislim da su to mnogi već rekli i to će sigurno biti tema važnih rasprava i predmet pregovora. E, ja ne želim sada ići u tom smjeru, samo vam kažem kao osoba koja promatra rad UN-a da za nas ima smisla da radimo na toj uskoj suradnji sa Ujedinjenom kraljenom, a i za njih je ta suradnja bitna. Mislim da e, niti jedna niti druga strana u današnjem svijetu ne može si priuštiti da bude, da postoje te podjele vezano uz neka važna pitanja. Nije na meni da sada govorimo o modalitetima ili o vremenskim rokovima. Jedino što mogu reći da do sada nisam vidio nikakve razlike e, kada je riječ o sudjelovanju Ujedinjene kraljevine u našim, e, na našim sastancima. Dakle, sve se odvija kao i do sada, što je i normalno s obzirom da je Ujedinjena kraljevina još uvijek punopravna članica Europske unije. Što se tiče budućnosti, mislim da bi imalo smisla da ta suradnja bude vrlo uska. Zatim, e, vezano s pitanje Cipra, u najnovim e, razgovorima sa glavnim tajnikom jasno se pokazalo da će on biti spreman kad strane E, obje strane budu za to spremne. E, UN i mi svi želimo da se postigne rješenje i za razliku od prošlog puta želimo da se e, ide do kraja kako bi se stvarno došlo do, do rješenja. Međutim, to će ovisiti i o dobroj volji strana koje su u to uključene. Općenito vezano uz reformu vijeća sigurnosti e, i da odgovorim na pitanje Ane Gomež i ostalih zastupnika, htio bih reći da su reforme koje Antonio Guterres pokrenuo, a koje sam jutro spomenuo, da one ne uključuju reformu vijeća sigurnosti, tako da glavni tajnik nije iznio prijedlog za reformu vijeća sigurnosti. Reforma vijeća sigurnosti je predmet rasprave u jednom zasebnom formatu. E, to je zapravo pitanje e, za države članice. Što se e, tiče Europske unije, mislim da se svi možemo složiti s time da je e, reforma vijeća sigurnosti potrebna. E, nemaju sve države članice isto rješenje kada je riječ o toj reformi, a ja kada se nađem pred državama članicama koji imaju različita mišljenja moram ograničiti svoje djelovanje, se suzdržati djelovanja. Tako da to izlazi izvan mog djelokruga rada i da kako e, postoje razlike kada neke zemlje imaju različita stava o nekim temeljnih pitanja vezano uz reformu vijeća sigurnosti. Međutim, kada je riječ o ograničenju prava na veto u nekim teškim situacijama poput genocida, mislim da se tu svi možemo složiti, svi se slažemo, ali nisu sve članice vijeća sigurnosti suglasne kada je riječ o ograničavanju prava na veto. Vezano uz prioritete e, Vječa za ljudska prava, e, bilo je nekoliko pitanja s tim u vezi. dvoje kolega ovdje u sredini dvorane. E, slažem se s onima koji kažu da moramo nastojati biti učinkoviti u promičbi ljudskih prava i u načinu na koji druge uključujemo tu, u tu bitku. Mislim da do sada nismo bili baš jako djelotvorni. E, u nekim godinama su e, rezultati bili bolji od drugih. E, ako pogledam rad dakle, vijeća za ljudska prava, što se tiče, dakle imamo dakle vidimo iz rada Stavrosa Lambrinidisa i gospođe Mogherini da nam se zemlje sa juga trebaju pridružiti u toj borbi i da zapravo treba naglasiti sve ono dobro što se radi u području ljudskih prava u tim zemljama, da nisu samo evropljani i kanadžani ti koji bi trebali ostatku svijeta e, govoriti što i kako raditi u području ljudskih prava. Treba isto tako uzeti u obzir dobre prakse e, zemalja u razvoju, zemalja iz južne hemisfere, dakle zemlje koje imaju problema sa, e, i poteškoća sa razvojnim pitanjima, ali svejedno naglašavaju važnost ljudskih prava. Dakle, e, za razliku od onih koji kažu da je najprije potreban razvoj, onda ljudska prava. I to je e, na svjetskoj sceni u ideološkom smislu nešto što dobiva sve veću težinu, dakle taj stav dobiva potporu. Jedna od ideja za koje se mi zalažemo, a mislim da moramo biti kreativni i pritom računamo na vas i na vaš e, odbor za ljudska prava, odbor za ljudska prava i općenito odbor za vanjske poslove, Naime, mi imamo nekoliko inicijativa za opću skupštinu e, baš u tom području. Inače, e, mi smatramo da je sporazum iz Minska jedina mogućnost u Ukrajini Ja osobno smatram da su razlike između Moskve i Kijeva vezano uz obuhvate misije, e, eventualne potencijalne misije koje bi se tamo moglo putiti, e, ne da mi zapravo mnogo nade da će do toga doći, ali mi to budno pratimo, iako nemam baš mnogo nade da će se to ostvariti. Bilo je nekoliko pitanja o migracijama i tu postoje značajno E, različiti pristupi, što je da kako dio problema. E, mi moramo, e, ja moram predstavljati Evropsku uniju pitanju migracije, zato sam apelirao da trebamo biti složni. Mi podržavamo Centar za ljudska, za migracijsku politiku. Neću sada ulaziti u detalje onoga što je rekla gospođa Voksan. Neću sada govoriti o našim procedurama i našem djelovanju. Međutim, htio bih samo reći da je Europska unija ta je zatražila globalni pakt o migracijama jer e, smo svjesni toga da migracije nisu europski problem nego svjetska realnost koja zahtjeva e, rješenja u na svjetskoj razini. Mi smo uspjeli postići da se pokrenu pregovori e, o globalnom paktu za izbjeglice i migrante, a sada je naš zadatak da se u tom paktu uistinu odraze naša stajališta. Dakle, jedini način na koji možemo utjecati na to kako će u konačnici izgledati taj pakt je da budemo složni. Tako da vas molim da Imate na umu da budemo li razjedinjeni nećemo moći imati utjecaja na raspravu. Što se tiče nazočnosti Europske unije u Njujorku, i online ne spomenu neke brojke, e, mislim da je dosta impresivno koliko smo prisutni. Mislim da smo danas e, snažni nego ikada u sustavu UN-a iz više razloga zbog načina na koji surađujemo, zbog e, toga koje važne dužnosti obnašamo i mislim da moramo djelovati na učinkoviti način unutar vijeća sigurnosti. I još jednom želim naglasiti da e, gdje god je to moguće da bi bilo dobro da budemo složni i da imamo zajedničko stajalište. Mislim da sam spomenuo i ljudska prava. Ne želim e, da neka pitanja budu bez odgovora. Shvaćam isto tako i stajalište onih koji se ne zalažu za jedinstveno sjedište Europske unije, kao što razumijem i one koji e, su za. Dakle, razumijem i one koji su za i one koji su protiv. E, trenutno je u vijeću sigurnosti stavljati nešto drugačije, međutim vodi se rasprava o tome kako e, organizirati e, i kako postići da vijeće sigurnosti bude reprezentativno. Što se tiče pitanja oporezivanja, ne bih rekao da je UN tome potpuno predan, to je možda pitanje za neke druge instance. Tako da, e, nažalost, bojim se da se unutar UN-a ne događa mnogo u tom području. E, tome se razgovara u okviru OECD-a i nekim drugim institucijama, ali trenutno ne baš mnogo unutar UN-a. Mislim da sam e, odgovorio na većinu pitanja. Ja ću isto tako vrlo rado stupiti s vama u kontakt i e, na bilateralnoj osnovi. Znate gdje me možete pronaći kada god budete u mogućnosti doći u New York, molim vas da mi to najavite nekoliko tjedana unaprijed kako bismo mogli organizirati zanimljivi program sastanaka i susreta. E, da kako UN ima je da kako mi imamo vrlo važnu ulogu u ovome, ali mislimo da nam e, vi kao političari, nama diplomatima možete mnogo pomoći u e, ispunjavanju naših ciljeva. Hvala. Thank you, ambassador. Zahvaljujem, veleposlaniče, još jednom. Mislim da je uvijek važno da članovi našeg odbora znaju što se događa u Njurku, ali doći ćemo u listopadu doći, ne brinite, veselimo se. Vam postoje dva, tri zanimljiva danas s vama. Sada možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Još jednom, hvala i doviđenja. I sada nas evo na našoj sljedećoj točki dnevnog reda. E, su predsjednica Claire, su predsjedateljica Claire Moody je ovdje ili nije, samo malo. Okay, is our guest speaker, ambassador... A naš gost, veleposlanik Mateusz Palo, jeste li ovdje? Da, da. ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to the next... Pa evo nas na sljedećoj točki našeg sastanka i znam da neki moraju ranije otići pa predlažem da e, recimo se držimo otprilike jednog sata za okvir ove rasprave jer postoje još nekoliko događanja koje će trebati otići pa predlažem do 11.15. Danas je očigledno portugalsko jutro u Afetu. S nama je veleposlanik Mateoš Pala, e, šef izaslanstva EU u Republiku Niger. Pa dobrodošli na sastanak našeg odbora. Neki naši kolege imali su prilike susreste se s vama u nedavnoj posjeti u Nigeru. Bili smo u Agadešu i Ako niste 100% upoznati sa situacijom, Niger je, evo kako da kažem, zemlja kako bi htjeli da partnerske zemlje u zonama sukoba budu. Ono ima učinkoviti demokratski sustav političara koji su svjesni izazova s kojima su suočeni, koji se njima i bave. Niger je jedna od afričkih zemalja koja najbolje surađuje s Europskom unijom. Imamo EU CAP hel misiju na terenu i također E, imamo i e, operaciju Barkan, francusku operaciju. Zahvaljujem poslaniku Paolo što je s nama. Hvala za potporu e, koju ste nam dali kada je Afet bio u Nigeru. Hvala u svakom slučaju je to bilo odlično. A sada predajem riječ vama, poslaniče Možda netko koji se još želi reći? Ne, vjerujem ne. Dakle, Izvolite. E, imate riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Hvala. Prije svega bilo je e, bilo je doista veliko zadovoljstvo primiti izaslanstvo parlamenta. Pripremamo i još jedan posjet e, odbora za pravosuđe početkom travnja. Ali naš odbor će biti još bolje tome. Ne, ne, naravno. Pa evo dopustite da kažem par riječi o situaciji u Nigeru. Relate to security and development. A koji se odnose na sigurnost i razvoj, a to su dva glavna izazova s kojima se suočava ova zemlja. Znate da je Niger najsiromašnija zemlja na svijetu na posljednjem mjestu po indeksu UN-a. E, suočava se sa golemim e, izazovima sigurno, sigurnosne prirode jer je znači između Malije Libije na jugu ima Boko Haram. Dakle, situacija je doista problematična i veliki izazov. I u tom smislu gotovo je čudo da je stvar stoji tako kako stoji. Jer ovi izazovi terorističke prirode i e, prolaska terorista su nešto što utječe i na Europu. To su sve tokovi koji idu i prema Europi. Tradicionalna Europska unija je prisna u Nigeru svrhe suradnje, borbe protiv siromaštva, razvoja no, u nedavnim godinama i nedavnom razdoblju zbog pitanja nesigurnosti terorizma i um, migracijskih pitanja, obzirom da je Niger tranzicijska zemlja za migracije prema Europi, ne samo tranzicijska zemlja, nego i zemlja podrijetla, jer Nigerici e, tradicionalno idu na Kodovar, e, veće i tako dalje a još jedan izazov je i su i klimatske promjene. Postoji veliki pritisak ljudi i se puno, puno migriraju i interno i eksterno zbog problema sa zemljom, ali i zemlja odredišta, jer Niger je veo, vrlo velikodušan i velikodušno prihvaća kao i mnoge druge države u Africi izbjeglice. A zbog Boko Haramom e, zbog problema sa Boko Haram 300 tisuća ljudi se razmjestilo u toj regiji Nigera, također imaju iz Malija veliki broj iz e, izbjeglica. No, naravno za nas veliki problem je bio e, uglavnom tranzit e, jer nije, nije to odredišna zemlja toliko za Europu nego uglavnom prema tokovi idu prema Agadešu i Iraku. No, Trenutno se svašta događaju po tom pitanju, naime 2016. Eh, se, otprilike 70.000 tisuća eh, migranata išlo je recimo prema Libiji, od kojih je veliki postotak više od 70% završilo na Lampeduzi u Italiji. Znači sad je to smanjeno na 5000, što je veliki, veliko postignuće. Ali koje su e, ključni razlozi za e, ovakav razvoj? Prvi, prva stvar koja je dovela do toga je politička volja. Kao što je rekao i predsjedatelj u svom uvodu, e, Niger je E, odličan partner Europskoj uniji u smislu da su oni e, prije konferencije u Lavaleti ona od krajem 2015. Vrlo su jasno rekli da postoji izravna poveznica između svog krijumčarenja ljudima, drogom, oružjem i terorizmom, i sve, sve ta ilegalna trgovina, krumčarenje e, se spaju u terorizmu. I analizirali su situaciju u tom smislu da su rekli da da, e, da se dovodi u pitanje e, vladavina prava i tražili su pomoć Europske unije i još prije sastanka Lavaleti e, usvojili su zakon protiv trgovine ljudima. I e, vlasti su zapravo bilo optužene zbog tog zakona, odnosno da je taj e, zakon, zakonodavstvo doneseno pod pritiskom Europske unije. I to je zapravo jedan narativ koji, recimo, ako idete u Agadeš, ljudi to tako E, prepričavaju. Naravno da su oni, da su to upravo krijumčari ljudima koji su na taj način dobro zaradili, ali dakle tako ide e, dakle ta priča. Ali bio sam tamo sa Ministarstvom pravosuđa i neki su tražili da se ospori taj zakon, da ga se povuče. I to vrlo izravno da se nastavi lijepo trgovati ljudima. Naravno da su to manjinski glasovi, većina naravno stanovništva, većina naroda želi razvoj. A ministar je vrlo jasno rekao ne, ovaj je zakon e, usvojen zato što je vlada tako odlučila e, i to mi smo tako odlučili, naime to u našem interesu i u svibnju se odigrala e, strašno dramatična situacija sa e, pronađenim ženama i djecom, odnosno tijelima mrtvih žena i djeca koje su pronađene u nigerijskoj pustinji, a nisu bili nigerici, znači oni su tražili pomoć za jačanje razvoja alternativa. Dakle, to je kontekst to je situacija. I svakako, kada su e, nigerijske vlasti E, vidjelo je da je partnerstvo sa e, Europskom unijom e, vlasti i naravno da je tu bila frustracija jer i vidjeli su da naravno za to treba vremena pa jedan od izazova bio da ovu suradnju s Nigerom ubrzamo i da idemo na projekte koji će imati bržeg i većeg učinka i sada je taj projekt e, krenuo, u tijeku je, moramo učiniti više i zatražili su dakle pomoći Europske unije po pitanju sigurnosti. Naravno da imamo tamo je u Kap Sahel e, Niger misiju, civilnu misiju koja je tamo od 2011 na početku su trenirali e, civilne snage protiv terorizma i onda su imali i novi mandat e, koji se bavio i regularnim e, migracijama i graničnom suradnjom, suradnjom na granici. I mislim da je to suradnja koja E, je dobre suradnje koje se cijene. Imamo još jedan projekt protiv e, krijumčarenja trgovine, ilegalne trgovine. To su zajednički istražni timovi e, koji se činjavaju policije Francuske i Španjolske i odlično rade, pomažu vlastima u razbijanju krimčarskih mreža. Tako da mislim da u tom pogledu doista imamo snažna partnerstva i to su uvjeti za uspjeh. Prije svega politička volja. To je slučaj u Nigeru, nažalost u drugim zemljama baš nije, ali uprosto upravo smo ostali bez mikrofona. second, a sad se vratio mikrofon. Dakle, druga stvar je snažna politička pomoć i partnerstvo s Europskom unijom. Jer ne radi se samo o e, nama, o Europskoj uniji u cijelosti, nego i zemljama članicama. Naime, e, mnogo je e, europskih državnika posjetila nigeri, gospođa Merkel i Olondi, prezident Macron i gospođa Mogherini je bila Također ona je posjetila, prva zemlja koju je posjetila bio je Niger, bila je u Agadešu. Dakle, vrlo snažne poruke su poslane i 16. ožujka održat će se vrlo važno, važan e, sastanak e, ministara unutarnjih poslova. E, nakon sastanka u Parizu e, i doći će i povjerenik Avramopoulos sa E, zemljama G5 i zemljama podrijetla za migracije, znači obala Slonovače, Senegal i e, također želim reći na kraju da je i terorizam veliki izazov summit G5 u Briselu 23. veljače bio je veliki izazov e, i e, e, jedan od zahtjeva koje sada postavlja skupina G5 je održivost. Naime, tražili su mandat za poglavlje e, sedmo UN-a. Naravno, to nije lako, jer o tome ne postoji konsenzus. No, moramo nastaviti na ovom partnerstvu, e, znači razvoj, sigurnost i pitanje e, uzroka migracije i rad sa zemljama podretla i Norvacije. Radimo sa e, i drugim organizacijama e, UNHCR-om i drugima kako bi na primjer se podizala svijest i u drugim e, zemljama podrijetla. Nakon onih šokantnih videa na CNN, na primjer, se e, malo podigla svijesti u zemljama podrijetla da trgovinu ljudima i sada trenutno postoji dobar zamah za suradnju, no na kraju krajeva e, moramo ipak raditi i na dugoročnim izazovima, razvoj, obrazovanje, demografija i tako dalje. E, pa evo, zaključujem ovime i svakako rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Um. Zahvaljujem veleposlaniče. Moram reći da je ovo bila jedna od e, najzanimljivih mislim najzanimljivih posjet e, u mojih četiri godine u parlamentu i mogu samo pocrtati upravo ono što ste i sami rekli, a to je da je Niger jedan od najboljih i najpouzdanijih partnera, iako je zemlja toliko siromašna. I svaki napor koji možemo uložiti kako bismo im dali potporu je a, odlično povučen potez. Pa evo sada e, pitanje odgovori. Četvero kolega javilo se za riječ. Gospodin Tanzer za kao prvi govornik izvolite. Hvala predsjedniče. Evo, par e, kratkih primjedbi. E, hvala vam naravno što ste danas među nama, e, vele poslaniče. Prva primjedba koju želim reći jest sljedeća. Mnogi smatraju... Da li me čujete? Čujete li me? Kažem da Mnogi smatraju da je Niger u izvjesnom smislu skoro postao nova država članica Europske unije. Budući da nemamo u Europskoj uniji politiku imigracija, mi smo naše vanjske granice jako udaljili i eksternalizirali, a Niger je zapravo jedan od tih zemlja, zemalja gdje smo eksternalizirali granice. Što vi o tome možete reći? da li zaista postoji veliki nadzor u toj zemlji po pitanju migracije. Agadeš, bez sumnje, koji je uvijek bio e, razglednica migracija, da li su sada kontrole tamo rezultirale time da ima manje migranata? Iako i dalje migranti postoje i oni su e, dijelom počeli ići preko različitih sela u različitim pustinskim dijelovima, a e, sada zapravo ima i veći rizik za druge da uđu u kontakt sa trgovcima oružjem i drogom koji su zapravo džihadistički elementi u toj regiji. Drugo jest e, vojno prisustvo u e, toj zemlji koja se u određenom smislu smatra e, da je tamo kako bi spriječila migracije. Da li i ona, to vas pitam, zapravo dovodi do određene reakcije jer Žihadistički vođe kao Adman Sarawi primjerice tvrdi da se radi o okupaciji zemlje zbog tog vojnog prisustva, a to bi zapravo moglo dovesti do novih problema i za same e, vojne snage koje su u Nigeru. Zanima me dakle, smatrate li da je ta operacija koja se sastoji od veće kontrole nad teritorijem, da li ona daje rezultate ili je zapravo predvorje većih problema do kojih će doći u sljedećim mjesecima kada će jednostavno eksplodirati ti problemi. Zahvaljujem za ECR ostanak. Hvala predsjedniče. U spotovnosti se slažem sa kolegom Pedzerijem da rezultati talijanskih izbora nekako ukazuju na to da migracijski e, tokovi iz subsaharske Afrike i Sahela će biti veliki izazov ne samo za ta područja nego i u budućnosti za Europsku uniju kako će doći do porasta uh, utjeca populističkih stranaka koje imaju negativan stav prema tome, a bez očiglednog rješenja i svakako ono što se događa u Sahelu i stabilizacija Sahela i destabilizacija zbog klimatskih promjena u budućnosti svakako predstavljat će u dolazećim desetljećima najveći izazovi za Europsku uniju. Ali da se usredotočim na neposrednju prijetnju, mislim da ona zasjeda u listopadu i e, ona ubojstva američkih vojnika, to je nešto što je došlo i utisak. Ja sam e, radio jedino izvješće o Sahelu parlamenta e, zadnjem e, razdoblju i nažalost upravo sam se usredotočio na tu migraciju sa zapada na istoku, Africi uključujući Boko Haram, Al-Shabaab i sa ovim cijelim putem organiziranog kriminala, trgovine ljudima, međunarodnog terorizma, E, trgovine drogom, svako zamislivo zlo onda prolazi, može nestabilizirati e, ne samo Afriku, nego imati globalne reperkusije i sada me posebice brine ono što se zapravo već e, dogodilo pomalo, ali naravno sada nakon gubitaka ISIS-a područjima u Iraku i drugdje. Sada će oni ne stajati tamo u tu subsaharskoj Africi, Sahelu i tako će ih biti teže naći. Još jedna stvar je bila pitanje demarkacije nacije granice u nekim od subsaharskih zemalja gdje zapravo granica je samo linija u pjesku. E, li se radi sada nešto na jačanju granica, na demarkaciji, na učinkovitoj kontroli kretanja ljudi, posebice ilegalnih kretanja, tajnih kretanja terorista i organiziranog kriminala. još jedno pitanje koje sam spomenuo Nigeru u svom izvješću je ako se ispravo, ispravno sjećam, oni zapravo imaju velike zalihe urana, što bi zapravo bila E, strašna meta za međunarodni terorizam ako se toga uspiju e, dočepati ili to izvesti e, kako bi recimo radili radioaktivne oružja od toga i kako bi eventualno to, kad bi to eventualno došlo u Europu. Možete li reći nešto, čuvaju li se rudnici urana u Nigeru od takvih pokušaja? Zahvaljujem. Gospođa Lozing, izvolite. Zahvaljujem. Nedavno smo i ovdje, evo ovdje sam, ovdje sam, ovdje sam, <laughs> poslanče. Dakle, još jednom. Nedavno je bila držana konferencija na visokoj razini EU Afrika gdje smo dobili puno uvida i u Niger. E, problematika ovdje je vrlo kompleksna i mislim da bi bilo važno kada bismo i dobili neko viđenje dotičnih zemalja samih e, i kada bismo mogli izbjeći dolazak e, ili stvaranje novih problema uz ove izvorne probleme. I tu smo e, dobili izvješće jednog e, čovjeka iz Nigera, predstavnika iz Nigera koji je rekao da prekogranična trgovina u toj zemlji e, je vrlo prošireni poslovni model i da je to gotovo najvažniji na ekonomska aktivnost u Nigeru i da se tu ne radi samo o ilegalnoj trgovini terorizmu, trgovini ljudima, nego da je s time usko povezana i e, jedan e, ekonomski model e, koji je vrlo rasprostranjen. Pa je moje pitanje u tom smislu. Za Sahel. U kojoj mjeri se može recimo nešto ponuditi kao kompenzacija recimo za e, takve gospodarske aktivnosti i može li se nekako napraviti evaluacija tih kompenzacijskih mogućnosti. Nama je bilo rečeno da da je e, Niger gotovo jedan parni kotao koji bi kad tad mogao eksplodirati i čuli smo neke nove informacije i recimo od strane UN-a koji kaže da tamo stvari neće moći tako ići dalje i da i Niger sam kaže da više neće moći primati nove izbjeglice ako se neće osigurati neko preuzimanje e, u većoj mjeri ili prolazak kroz njega prema Europskoj uniji. Govorili ste i o onim tijelima nađenima mrtvim u pustinji. Na ed su recimo pokazali emisiju koja je pokazala da su nigerski e, vojska stacionirana upravo na tim e, putevima, na crpilištima vode i na putevima kojima polaze ovi tokovi na, na zahtjeve Europske unije što bi moglo recimo e, dovesti do toga da ti svi koji prolaze će umreti od žeđi po putu. Je li to isto nešto što je povezano sa misijom EU Cup Sahel Niger? A što je e, stanje ljudskih prava recimo za ove izbjeglice i tako dalje? To je još jedno pitanje. Kako možemo potaknuti recimo ljude da ostanu u toj zemlji? E, kakva je vaša ocjena situacije s ljudskim pravima u toj zemlji? A sad još jedna stvar po temi terorizma. Naime, destabilizirajuća utjecaj G5 ili stabilizirajući utjecaj. Naime, vi ste govorili i o zahtjevu održivosti tih intervencija. Naime, upravo sada u petak u glavnom gradu Burkine Faso eh, je stradalo u napadu gotovo 20 ljudi, a to, se, to je bio napad eh, u eh, upravo u kontekstu al qaide i zaslanstva G5 u Sahelu. Znači, doista me zabrinjava u kojoj mjeri se intervencijama G5 eh, pokreće upravo ovaj eh, začarani krug koji onda vodi više u smjeru destabilizacije nego zaštite eh, i E, sprečavanja neželjenih e, migracijskih tokova. I evo na kraju još jedno kratko pitanje. Koliki su e, trenutno troškovi ovih trupa? ja sam čuo otprilike 115 milijardi eura. Zanima me od kuda taj novac dolazi, ako je to istina. Hvala. Hvala i posljednji govornik gospodin Buhner za zelene. Zahvaljujem. E, povezan se na posljednju rečenicu koju ste rekli. Rekli ste suradnja sa Europskom unijom sastoji se uglavnom od razvojne pomoći, obrazovanja i i pitanjima rasta stanovništva populacijskog e, rasta. Znači to me posebice zanima, posebice kod razvojne pomoći stvari stoje tako da u mnogim afričkim zemljama e, raz, razvojna pomoć e, dobro pomaže recimo time što se dostavlja sjeme i tako dalje, ali da je to istovremeno povezano sa ograničenjem prava na na danje korištenje tog sjemena, recimo dugoročno je to loša strategija, pa možemo nešto čuti o razvojnoj pomoći posebice u području poljoprivrede. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Javlja li se još netko za riječ? E, dakle, ne, pa slanče, evo, e, mogu li vam onda dati riječ? Evo samo jedna napomena s moje strane, jer gospođa Luzing je vrlo opširno govorila o e, G5 i njihovim snagama. Mi smo bili tamo u prosincu i e, moj je dojam sa, iz razgovora sa svima e, iz razgovora sa svima u Nigeru da oni doista hvale angažman G5 i da borba protiv e, terorista je ključni izazov te zemlje i također E, terorizam je uništio i ekonomske aktivnosti u Agadešu zbog islamističkog e, djelovanja, odnosno terorističkog, uništili su e, im turizam, mislim, taj cijeli poslovni model je sada slomljen, sav terorizam je propao i upravo je zato borba protiv terorizma ključna stvar. Oni doista strašno hvale terorist, oprostite, francuske snage koje se bore u zemlji protiv terorizma. Znači doista cijene tu pomoć. Hvala lijepa na svim ovim pitanjima. To su vrlo relevantna pitanja pa ću pokušati e, slijediti e, kada budem odgovarao redoslijed kojim su postavljenja. Reksternalizacija same granice i činjenica da Europska unija eksternalizira vlastite granice, na, prebacuje ih na Niger, situacija u Libiji je vrlo problematična i tamo nema e, nikakve vlade i zbog toga do toga dolazi jer je ona u vrlo složenoj situaciji. Mislim da ipak stvari treba gledati na e, malo istančaniji način. Točno je da je Niger važan za Europsku uniju jer ima stratešku poziciju koja je bitna radi sigurnosnih pitanja o kojima smo još govorili, zatim pitanje terorizma. Ne smijemo zaboraviti da je terorizam zaista izuzetno bitan eh, parametar kako u Sahelu, tako u Nigeru, tako i u Europi. Jest da je činjenica da je to pred našim vratima i u izvjesnom smislu da to se događa praktički pred europskim granicama. U Nigeru, podsjećam, zaista imamo veliku sreću, a i predsjednik vašeg odbora je to naglasio. Niger je naš pouzdan partner iako se radi o najsiromašnijoj zemlji na svijetu, oni su jako ponosni na to da su suverena država. I to je jako bitno. Ne žele ponoviti greške do kojih je došlo negdje drugdje. Primjerice u Maliju, gdje je tadašnji predsjednik malo pomalo dopustio da država više ne bude prisutna na nekim dijelovima malijskog teritorija, a e, Barkan i Minusma jednostavno pokazuju da je to nešto što predstavlja veliki trošak za međunarodnu zajednicu. Ovdje smo u drugačijem kontekstu. Predsjednik vlade je Tuareg, a sada su imenovali Tuarega za e, šefa glavnog, načelnika glavnog stožera. Dakle, tu se vidi suživot e, koji e, postoji u Nigeru i to je jako važno. Zatim pitanje vojne pritutnosti. Operacija Barkan, francuska operacija, već dugo postoji. Francusi su tražili od Europske unije da pokaže solidarnost i mislim da se njihov glas čuo. Jer Njemačka je primjerice sve više prisutna i u Nigeru i u Sahelu. I sada imamo i vojnu suradnju a prije toga u Nigeru su bili samo Francuzi i Amerikanci, jer su Amerikanci jako tamo prisutni. I e, Italija je došla e, sada se vodi operacija i procjenjuje se situacija zajedno sa talijanskim e, vojnicima o mogućnosti obučavanja. I naravno postoji misija EUKAPA u Sahelu. Vidjeli smo reakcije građana e, jer oni su e, i tekako reagiraju na to da su vojne baze među njima i predsjednike Sufu i cijela vlada moraju uložiti puno napora kako bi sve to objasnili svojim građanima. Mislim da to predsjednik i rade i predsjednik uvijek govori kako je zahvalan da su tu prisutne e, saveznici koji im pomažu, jer terorizam predstavlja opasnost. Vidjeli smo što se dogodilo prošlog tjedna u Burkini Faso. Terorističkih napada bilo je posvuda u obale Slonovače, u Maliju i tako dalje. A u, u e, Nigeru problemi dolaze iz Amalija i iz Libije, a niti Boko Haram e, nije problem koji je riješen. Ono što je dobro je da je u Nigeru e, država kao takva funkcionira. Oni imaju dobru obavještajnu službu i zato uspijevaju e, otkriti namjere terorističkih napada. Htio bih vam dati primjer da shvatite dobro koja veza postoji između sigurnosti i razvoja. E, u e, području između e, Malija, Libije i tu ima puno problema. Svi problemi dolaze iz Malija. Primjerice, nastavnici su bile E, žrtve e, ubojstva. Zašto e, se koji je onda posljedica? Djeca više ne mogu ići u školu jer nastavnici ne žele prihvatiti mjesto tamo i dakle vidite kako je sigurnost i razvoj kako su povezani. Kako odgovoriti na sve to? pa zapravo na jedan vrlo kompleksan način sigurnost, ali i razvoj jer se treba e, početi, početi rješavati duboke razloge za siromaštvo. Obrazovanje je veliki problem u Nigeru i tamo zaista trebamo izuzetno uložiti u obrazovanje. Došlo je do ogromne demografske eksplozije u Nigeru koja ima najveću stopu nataliteta u, eh, u svijetu, najveću stopu demografskog razvoja. E, nije to sve negativno, vidim tu i mnogo nade predsjednik ISUFU, a mi veleposlanici Europske unije i međunarodna zajednica igrali su tu važnu ulogu. Naime, tražili smo da se izglasa dekret o e, obveznom školovanju djevojčica. Jer u e, svim E, muslimanskim, odnosno arapskim zemljama u toj regiji imaju istu e, stopu e, nataliteta, ali su svi oni počeli uspješno rješavati ta demografska pitanja. Ako se nastavi sadašnji stopa rasta u demografskom smislu, treba će šest tisuća razreda otvoriti, što je jednostavno nemoguće. Dakle, što su u Nigeru napravili? Oni su u kvantitativnom smislu uložili u obvanje. Jednostavno su zaposlili nastavnike koje nisu znali poučavati djecu, nisu bili pravi nastavnici, pa djeca nisu učila čitati i pisati. A zahvaljujući pomoći Europske unije, e, puno se toga napravilo i Ministarstvo obrazovanja počelo je e, dodatno školovati učitelje, što je važna investicija. Investiramo dakle u obrazovanje, u zdravstvo, u sigurnost zdravstvenu ispravnost hrane i e, činjenicu da treba imati dovoljno hrane. Dakle, Evropska unija tu puno ulaže, a po glavi stanovnika Niger je zemlja koja najviše dobiva iz Europskog e, fonda za pomoć u razvoju. E, tu je isto prije 6 pa milijuna eura, a Većina sredstava ide za pitanja sigurnosti hrane, zatim za temeljne e, socijalne potrebe, a puno se izdvaja i za pravosuđe. E, situacija je složena, mi isto tako na jedan kompleksan način reagiramo i tu smo prisutni kako na kratak rok, ali postoji i dugi rok i ne smijemo e, odustati. U Niger, međutim, Niger i Afrika e, predstavljaju kontinent gdje ima puno mogućnosti jer je situacija dinamična, ima puno mladih ljudi, došlo je do digitalne revolucije i ljudi e, su na internetu i to ih nekako i motivira da žive bolje. Postoji postoje tu i dakle migracijski pritisak, postoji dakle veliki problem koji je vezan za klimatske promjene. Moramo dakle nastaviti i raditi u tom smislu. U Nigeru postoji program da se bori protiv dezertifikacije i dakle da e, tlo e, ponovno postane obradivo. Moramo s obzirom na klimatske promjene više raditi na tom planu. A e, E, posto, Niger je u mnogim e, aspektima model za susjedne zemlje. Mislim da sam nešto zaboravio. Što se tiče da, e, trgovine sa susjedima, Jest, krijumčarenje je zaista prisutno. Imate kriminalce, imate ljude koji krijum, trguju ljudima i ostavljaju ih u e, pustinji i znaju da će ti ljudi umrijeti. Čuo sam jako puno dramatičnih sudbina. E, nije bilo potrebno da čekam da CNN pokaže dramatičan video. Bilo je dovoljno razgovarati i sa samim migrantima koji su preživjeli. E, to je stvarnost, mislim, to su istinite priče, a treba o tome govoriti jer ove e, sudbine, ono što su oni proživjeli treba biti iskorišteno da druge odvrate od toga da krenu na put. Međutim, treba se okomiti na trgovce ljudima, na krijumčare jer e, to je jako bino. Ali sve je to složeno pitanje. Treba straditi neke stvari na kratki, neke na srednje, a neki na dugi rok. Međutim, duboko sam uvjeren da je to u interesu Europske unije. U protivnom doći do velikog migracijskog pritiska i e, do puno problema vezanih za terorizam. Dakle, radimo puno što se tiče razvoja moramo napraviti i više i moramo neke stvari promijeniti. Zajedničke snage zemalja G5 su po mom mišljenju zaista bitna. E, to su bitne snage i oni se trebaju postati stalne snage jer e, zaista e, imaju na čemu raditi. Postoje također snage da neki dolaze iz Malija, iz Iraka i da e, prema našim informacijama se sada nastanjuju u e, Libiji u Sahelu. Isto vremeno e, imam puno nade za budućnost. Dolazi velik broj zemalja koji žele surađivati s Nigerom. Još par riječi o ljudskim pravima. Za vrijeme sastanka na vrhu G5 eh, Danska, Nizozemska i Švedska organizirali su konferenciju o ljudskim pravima i te e, zajedni, tih zajedničkih snaga kako treba organizirati policijske snage i tako dalje. Rasprava je bila vrlo dobra i države su zaista pokazale interes e, da istinski interes da međusobno surađuju. Još pitanje mina, e, odnosno pardon, e, rude. Što se tiče urana, E, što se tiče proračuna u Nigeru, situacija je problematična. Sigurnost sada predstavlja ne više 10 nego 18% e, udjela u e, proračunu Nigera, a istovremeno cijena urana je jako pala, baš kao i nafte, a uran je predstavljao značajan izvor prihoda. Zatim trgovina s Nigerijom je također se jako smanjila zbog krize u Nigeriji. Situacija je jako teška. E, francuska tvrtka Areva je jako prisutna, ali smanjila je ulaganja jer jednostavno uran više nije rentabilna ruda. Dakle, trenutno uran uopće nije izvor prihoda za državnu blagajnu, ali istovremeno mislim da je situacija jako sigurna. Tamo su francuske snage, Amerikanci također grade bazu u Agadesu i jačaju prisustvo par riječi o američkim vojnicima, četvorica njih poginula su u zasjedi. To je e, bila vrlo tragična situacija, međutim mislim da Amerikanci ipak jačaju pozicije u Nigeru, e, između ostalog tako što grade bazu u Agadesu. Nadam se da nisam zaboravio niti jedno od pitanja i pokušao sam e, vrlo e, temeljito odgovoriti. Hvala lijepa. Imali možda još pitanja ili primjedi? Ne, hvala lijepa veleposlaniče što ste došli na naš sastanak jutros u Briselu. Hvala vam na e, značajnom radu i naporima koje uložite u Njameu i osim toga i vaša zemlja je vrlo značajna za Niger. Sad sljedeća točka dnevnog reda, razno, e, nemamo ništa, a sljedeći sastanak je 12. ožujka, dakle ponedjeljak na večer u Strasburu. E, gospodin Jaglan će doći na naš sastanak, on je dakle glavni tajnik Vijeća Europe, a razgovarat ćemo također o situaciji vezanom za pojino e, u Ukrajini gdje će biti mnogi značajni dionici na tom planu. Hvala i želim vam ugodan dan.